oko ujednačenih pravila i ujednačenog postupka za sanaciju kreditnih institucija i određenih investicijskih društava u okviru jedinstvenog sanacijskog mehanizma i jedinstvenog fonda za sanaciju banaka. Ishod pregovora je tema. Učujem na to da se kod ove rasprave nećemo imati spontanog javljenja za riječ, i e, da e, nećemo primjenjivati postupak sa plavim kartonom. Ne znam zašto, ali tako je odlučeno. Zatim dolazimo do e, govornika u ime klubova zastupnika. Prvo, Evropska pučka stranka, gospođa Vortman Kol. Puno hvala, predsjedniče. Smatramo da je zaista hitno da završimo bankovnu uniju prije europskih izbora. Zato danas želimo potvrditi naš jak mandat za pregovore o jedinstvenom mehanizmu sanacije. I e, to je e, rezolucije i nadležni odbor je to velikom većinom već usvojio. To treba biti poruka vijeću da se probudi. U utorak za prilikom rasprave ovo veliko jedinstvo je podvrđeno. Bilo je dobro da je zamjenik predsjednika vlade Grčke sudjelovao u toj raspravi. To je naglasilo da e, grčka vlada u velikoj mjeri pridaje važnost toj uredbi. On je jasno rekao da se treba konstruktivno raditi na donošenju zajedničkog sporazuma. Međutim, grčko predsjedništvo ne može pregovarati ako odbor ECOFIN ne da njima jasan mandat. Zaista treba hitno djelovati, tržišta prate što mi radimo. Mi smo sa stopbackom stvorili zapravo jedan problem i moramo to sada riješiti. I na kraju smo zapravo se svi dogovorili i e, paket šest mjera je postao dobar paket. Međutim, vijeće sada želi da sanaciju propalih banaka vrše zemlje članice i teško e, možemo vidjeti na koji način bi to na učinkovit način donijelo do objektivnog donošenja odluka. A još manje ne vidimo kako se to može ostvariti ako banku treba sanirati u roku od 48 sati. To bi također uvelike podrivalo e, primjenu e, svih instrumenata sanacije. E, također trebaju pravičnu plaks, e, treba e, na pravičan način da u tom plaćanju sudjeluju i propale banke. Trebamo jednakost tretmana također kada se radi o pristupu fondovima i tu također vijeće nije donijelo odluku jer se sve svodi na nacionalne aspekte na koje se to podijelilo. To nije pozitivan razvoj događaja, a naročito u prve godine e, rizik za podjelu štete u ovakvoj novoj situaciji bi bio značajan. Ne smijemo to dopustiti. Taj jedinstveni fond trebao bi od samog početka jedinstvenog mehanizma rezolucije dobro djelovati to zaista od samog početka, a ne da sve bude podijeljeno na nacionalne odjeljke u prvih deset godina. Jasno je da nam treba jedinstveni mehanizam rezolucije, uključujući i jedinstveni fond gdje se banka može sanirati u roku od jednog vikenda. Naš klub zastupnika zaista želi zaštititi poreskog obveznika od plaćanja računa za propale banke. Vijeće kaže da treba privremeni međuvladin sporazum. Imamo prema tome velike rezerve jer ne vjerujemo u vladima rješenja. Njima možemo vjerovati tek kad budemo uvjereni da je u potpunosti potrebno ispuniti ustavne zahtjeve. I prije nego što budemo u potpunosti uvjereni da je to pravno utemeljeno. Zaista brine me stav jedne zemlje članice o transferu sredstava e, u međuvladin fond. Međutim, iz svega toga ne možemo e, sve izvaditi iz nadležnosti jedinstvenog mehanizma rezolucije u ruke država. Ne. Ovo je mjesto gdje se stvari trebaju odlučivati i trijalog je jedina moguća forma za pregovore e, prema ovom parlamentu. Pozdravljam stav povjerenika Barnjeja koji je iznio u utorak za vrijeme rasprave. Ono što ste vi rekli ukazuje na pravi put. Mi, povjereniče, u potpunosti vjerujemo u vaš plan za jedan djelotvoran sustav. I isto tako dijelimo vaše mišljenje da treba žurno napraviti takav mehanizam, međutim ne pod svaku cijenu prvi prioritet za klub zastupnika Europske pučke stranke jest u, novom kraju mandata stvaranje bankovne unije. A jedinstveni mehanizam rezolucije je upravo ono što moramo napraviti kako bi se to ustvarilo, kako bi to bilo na dobrobit naših tvrtki, naših građana i kako bismo zaštitili građane od plaćanja računa za propale banke. Važno je da se povrati povjerenje i da se pokrene ekonomski oporavak. Mi pučani želimo da dođe do dogovora i zato ćemo glasati u tom smislu kako bismo ostvarili jedan jasan zadatak i kako bismo poručili da smo jedinstveni. Ekonomski i monetarni odbor Europskog parlamenta dobit će punu potporu cijelog parlamenta. Mi smo e, slijedili ono što je dogovorio odbor ehon ali e, znamo e, koji su naši stavovi. Parlament želi da se dogovori oko ovoga prije europskih izbora. Bićemo konstruktivni prilikom pregovora. Međutim, ne možemo pristati na bilo kakav sporazum. Ovdje se radi o tome da moramo odlučno stvoriti bankovnu uniju, ali ne pod bilo koju cijenu. Srećna hvala gospođo Otman Kola. Sada u ime su kluba zastupnika socijalista demokrata ima gospodin Svoboda. Hvala gospodine predsjedniče. Hvala povjereniče, dragi kolege. Moj klub zastupnika ima vrlo jasnu poruku. Mi želimo ovo rješenje e, i e, ne želimo rješenje koje je predložilo vijeće. Drugo, Želimo da se brzo donese odluka za mandat vijeću, a ako vijeće uzme ovo u obzir ozbiljno, onda mora dati brzi mandat za pregovore. Ako se sada vratimo u ono vrijeme kada je Europsko vijeće odlučilo da želi bankovnu uniju i sve što se događalo u ovih silnih mjeseci do sada, onda moramo znati da nije naša greška, nije naša e, krivnja što još nemamo bankovnu uniju, jer to je vijeće. Gospodine Svoboda, e, francuska kabina je prezela njemački e, prijevod, pa ne znam, ima, ima njemaca koji ne znaju francuski, bojim se da ćemo morati... Gospodin Langen se žali, da, s pravom. Da, problem je što vijeće nije tu doista. O čemu se sad radi? O prisutnosti vijeća ili o prevođenju? To ste u, u, najavili u prvom e, dijelu javljanja za riječ. Htio sam vam pomoći. Evo, gospodin Langen je opet zadovoljan. Mogu mu ja to i prenijeti na njemačkom. Eto, u čemu je stvaran problem? Za nas je stvaran problem sljedeći. Vijeću se ne sviđa da stvarne europske ustanove, a to su parlament i komisija, sve više i više imaju utjecaja na europska pitanja, što je čudno, radi se o europskom pitanju a postoji sve više i više primjera gdje na vijeću ministara ministri kažu da mi se slažemo s ovim sadržajem, međutim mi želimo to napraviti. Želimo to napraviti s našim ministrima. Međutim mi našim građanima objašnjavamo kao i publici koja je ovdje u vijećnici da te odluke često nisu dovoljno učinkovite zato što se u vijeću ne mogu dogovoriti jer njih je svega 28. To je puno teže da se oni dogovore <clears throat> nego li mi u ovom parlamentu gdje mi dobro surađujemo i vrlo jasno glasamo. Vijeće nije učinkovito i zato to odbacuje. Vijeće se odlučilo za pravnu utemeljenost koja možda i jest ispravna, ali u osnovi radilo se o političkoj odluci zbog toga što jedno drugo E, politička odluka, a to je metoda zajednice koja bi komisiji i parlamentu dala veću ulogu. Ta bi pravna utemeljenost također bila ispravna. Zašto su se oni odlučili za onu varijantu? Zato što oni žele da imaju nacionalne utjecaje, ali taj e, cijeli sustav nije više nacionalan sustav, europski sustav, zato zato trebamo i europsko rješenje. Drugo, Moramo objasniti građanima, bankovna unija nije nešto što se radi za banke, već je nešto što se radi za građane. Za građane koji se boje za svoje štedne uloge, za građane koji se boje da neće moći dobiti kredit ili pak da imaju problema ako im banka propadne. I možda bankovna unija nije možda najsretnije e, rješenje u smislu naziva. To je jednostavno jedno europsko rješenje na ove probleme banaka. A kakvo je to rješenje? Ako čitamo Financial Time, kolega Callahan, vidite da vi pokušavate već e, izvrdati neka pravila vezano za bonuse koje primaju bankari. Međutim, eto, situacija se sada već ostvaruje. Možda su neke stvari pravno utemeljene. E, međutim, banke pokušavaju izvrdati neke od naših pravila. I došao je čas da nađemo rješenje gdje teret neće biti na porezkim obveznicima, već na samim bankama. Kao što sam rekao, ovaj mehanizam nije dobar mehanizam, već je to dugačak proces da se bori protiv određenih odluka. Moramo napraviti nešto s tim mehanizmom. Bilo nam je jako drago kada je komisija na kraju odlučila da bude li nužno sanirati određenu banku, da će se trebati vratiti tom rješenju i da će se morati naći rješenje bolje nego sadašnjeg. Jer sadašnje je rješenje previše složen proces. Ne možete kada počne gorjeti vatra, otići u općinu i tražiti da oni donesu odluku kako bi se e, tada nešto počelo dešavati. Ne, vi želite djelovati izravno. Prema tome nešto treba učiniti o tom pitanju i to je zaista bitno. Drugo, Sami vremenski rokovi, deset godina je predugačak period za uspostavljanje tih fondova. Čujemo argumente pa ako vi to vrijeme svedete na pet godina, što bi bilo razumno vrijeme, onda bi neke banke u nekim slabim slabijim zemljama morali nešto E, previše tereta podnijeti. Pa onda uvedimo mehanizam e, backstop koji će omogućiti da se banke obrate kapi, tržištima kapitala i da se vidi što se treba učiniti. To su dakle dva bitna aspekta koje moramo tražiti od vijeća. I za kraj, dopustite mi da se zahvalim pregovaračkoj ekipi u kojoj imam puno povjerenje. Jer Vidim da tu postoji jedinstvo i jaka e, pozicija pregovaračke ekipe. A ako se vi, ne, vi se e, ne slažete sa jakim pregovaračkim timom, da, dobro, treba on biti jak. Međutim, pregovaračka ekipa mora imati i jasne stavove, a taj stav treba biti stav našeg kluba zastupnika ne postići nikakvo rješenje bolje je nego postići bilo kakvo rješenje. Nismo spremni na to da se donese rješenje samo zato što se treba donijeti rješenje u kratkom vremenu. Ne, mi kao socijaldemokrati tražimo da to nije vrijedno jer treba naći dobro rješenje. U protivnom je teže ispraviti loše rješenje. Zato poručujemo vijeću, nemojte čekati 17. ili 18. veljače. Učinite to sljedeći tijan. Ako ne možete uspjeti dobiti mandat, onda pregovarajte o tome. Mi smo dakle za rješenje, ali nismo spremni prihvatiti loše rješenje jer mi smatramo da je na koncu konaca puno bolje nemati nikakvo rješenje negoli loše. Hvala. Hvala. Sada za klub zastupnika liberala i demokrata. Da, predsjedniče. Pa, Prvo pitanje koje sam htio pokrenuti je gdje je vijeće u ovoj raspravi? Mi iznosimo poruku, to nije poruka za gospodina Barnija, jer e, on je, mislim, s njim se slažemo u potpunosti. Za koga onda imamo poruku? Za vijeće. Zašto vijeće nije tu? Nije to, gospodine Galagan, za medije. Vi to radite za medije zato što ste protiv bankovne unije. To ja mogu razumjeti vaše motive. Ali predsjedništvo vijeća nije tu a trebaju nam iznijeti nove prijedloge. Gospodin Svoboda je u potpunosti u pravu. Neprihvatljivo je. Koji je, koji je sljedeći datum sastanka FINA 17. 17. veljače? Dakle, do tada neće moći dobiti novi mandat. Dakle, gubimo 14 dana. Ponovno. Povrh svih dosadašnjih mjeseci jer e, ono što je vijeće odlučilo u lipnju 2012. godine je odlučena bankovna unija, to je vijeće uradilo, a danas još nismo u stanju definirati, odrediti novi mandat da započnu pregovori s parlamentom, pa budimo ozbiljni iskreni. Već smo nekoliko navrata rekli da prijedlog vijeća nije prihvatljiv i da nam je potreban drugi. A ono što je dramatično ovdje jeste da već šest godina, prije šest godina je započela financijska kriza prije šest godina. I mi još uvijek nemamo rješenje za bankovnu krizu. Amerikanci su to odmah uradili. Prva stvar koju su radili u roku od godinu dana nakon početka financijske krize jeste dokapitalizirati banke i riješiti probleme. Što su šveđani uradili nakon njihove krize nekretnina i bankovnog sektora? Riješili su stvar. A mi radimo kao Japanci. Čekali su 50 godina prije, 15 godina prije što su dokapitalizirali banke. I to je dugo razdoblje gospodarske stagnacije bio ishod takvog pristupa. Tako da vas pitam, gospodine predsjedniče, da u ime parlamenta, cijelog parlamenta, pošaljete pismo predsjedniku vijeća, predsjedniku vijeća da to nije prihvatljivo za nas, te da tražimo od njih da ubrzaju unutar vijeća svoje pregovore, da se dobije novi mandat. Zatim drugovi druga stvar, brzina. Mislim da svi slažu da brzina, ritam kojom se ide ovdje, pa to je kao da, kao da vozite trabant ukoliko dopustite da upotrebim takvu e, ilustraciju. Dakle, jako dugačak postupak, spor, a u biti treba vam McLaren ili Ferrari. Znate, da se riješe problemi bankovnog sektora u roku od jednog vikenda. I konačno, što se tiče pravnog temelja, kao što znate, mislim da postoji samo jedan odgovarajući pravni temelj, to je 114 Zašto? Pa zato što novci, e, doprinosi to su privatni novci. To, mi ne želimo da tu bude novac e, javni novac. No, članak 114 je pravi, pravim temelj, no već sam čuo da neki govore da se rade kompromisi po ovome, dogovori po onome. Možda bismo trebali unijeti klauzulu među Vladin dogovor u vezi s tim, jer to je ono što inače radimo kad se ne slažemo s vijećem. Dakle, možete započeti s tim sustavom, ali za godinu, dvije, pet, sve to treba ući u e, zajednički propise. Ne znam, eto, je li to dobro vijeće, no počnimo ovako. Ukoliko pravna služba samog vijeća zajedno sa pravnom službom e, komisije i pravnom službom Europskog parlamenta, ako se sve tri pravne službe slažu i govore istu stvar, pa to je čudo. Jer u biti te pravne službe uvijek imaju drugačija mišljenja, a ovaj put imaju isti stav. I to samo zato što jedna zemlja, makar bila najveća, se suprotstavlja tome i hoće da se ponovno traži međuvladin dogovor i sustav koji je mimo temeljnih ugovora i to je to ima negativne posljedice. Hvala. Hvala gospodin Sada za klub zastupnika Zeleni gospodin Bendet. Gospodine predsjedniče, dragi kolege. Znate, Guy je u pravu od lipnja 2012. Da, a znate zašto vijeće tako postupa. Zašto dobro poznaje parlament? I vijeće zna da ukoliko se bude pritiskalo parlament zadnjeg trenutka i govorilo mu pa nećete valjda odbiti bankovnu uniju u zadnjem trenutku što je to bio slučaj s proračunom, mogu vam ja navesti koliko god hoćete e, primjera, e, i onda se vidi u zadnji tren da će pola prijedloga vijeća biti prihvaćeno i pola klubova zastupnika će to E, na to pristati evo kao što je rekao Gi, e, vi ćemo za 3, 5, 10, 50 godina, ne znam nijak kad, da ćemo moći valjda uraditi neko, nešto drugo. Iz, iz tog razloga se vijeće ne žuri, jer što se više približavamo izborima, kraju saziva, zna se ko će pobijediti. Eto problema. A druga stvar, znamo da su ove e, zavrzlame komplicirane 114, 352 i tako dalje. Ali moramo jednu stvar reći, ne radi se ovdje o javnim sredstvima, Dakle, nek nas ne gnjave Njemci, njemački ustavni sud nema nikakve veze s tim svim. Tu se radi o privatnim sredstvima privatnih banaka koje su multinacionalne banke. Nećete mi valjda reći da Deutsche Bank, da znam, zove se Deutsche Bank, ali ona posluje u cijeloj Europi. Unikredit. Najveći promet ima u Njemačkoj. Dakle, prestanimo pričati to što zastrašuje naše sugrađane. Ne radi se tu, svi nam govore da se radi o tome da se zaštite novci naših sugrađana. Ne, treba naći mehanizam rješavanja privatnih, e, mehanizam sanacije privatnih banaka. Dakle, neće, neće banke staviti svoju zastavu na taj mehanizam. Parlament mora biti savršeno jasan. S obzirom da se radi o organiziranju zaštite naših sugrađana, i s obzirom da parlament mora to napraviti tako da banke više ne mogu se obraćati našim sugrađanima, odnosno državama kad ostanu bez e, svojih novaca, da, da im mi plaćamo račune, e pa zato nam treba jedan zajednički sustav europski. Ako budemo to rješavali individualno zemlja po zemlja, pa to je opet naš dokaz nemogućnost solidariziranja slabi ostaju slabija, najjači ostaju i dalje najjači. Eto, to je ono što mi hoćemo pokazati ljudima ovako postupajući i ovaj parlament to mora odbiti. Jedini način da izvojemo pobjedu, jedini način je da ovaj parlament kaže i ponavlja da je bolje ne usvojiti rješenje nego usvojiti loše rješenje i samo ako u tome istrajemo moći ćemo natjerati vijeće da postupi onako kako mi hoćemo. Jer ako odmah od samog početka kažemo da treba pristati na kompromise jer moramo naći ovo ono, e onda to znači da ćemo izgubiti. Tako da se ja nadam da oni koji pregovaraju da će to jasno pokazati. Nadam se da će to predsjednik parlamenta to jasno reći i da ćemo pokazati vijeću videozapis zapis e, ove rasprave s obzirom da nisu bili u stanju doći e, iz Atene ovdje. E, tako da ćemo im poslati to e, video streamingom i treba to poslati i onim 27 drugih e, zemalja i, i njemačkoj vladi. Recimo to svima i pokažemo im kako ćemo glasovati kasnije. Neće biti rješenja ako se ne bude išlo preko zajedničke metode, jer zajednička metoda štiti sugrađane od interesa privatnih banaka i to se mora zastupati u izbornom u izobornoj bitci. To ćemo zastupati. Hvala. E A sada za klub zastupnika ECA gospodin e, Kalanan. Hvala predsjedniče. Ja pokušavam ovim pitanjima općenito biti optimist. I ja e, se nadam da će jednoga dana i gospodin Konbendit reći nešto razumno. Prije godinu dana zapravo sam već bio skeptičan e, hoće li vijeće uspjeti donijeti rješenje i dogovor o bankovnoj uniji. Jer budemo iskreni, ovo je velika pomicanje pitanja suverenosti u Europskoj uniji i radi se o velikoj svoti novca. E, za e, novca za e, banke eurozone. To je u interesu svih, naravno. Ja vjerujem da je to u našem interesu da se to dogodi, iako moja zemlja nije u eurozoni. Isto tako mislim da je u interesu svih da prestanemo s praksom gdje banke stvaraju profite, ali ako imaju problema, da onda porezni obveznici za to plaćaju ni sa čim od ovoga e, e, nema da se ne slažem. Moj klub zastupnika ipak ima puno problema sa stavom parlamenta. Prije svega smatramo da moramo osigurati da one zemlje koje nisu u eurozonu i koje imaju velik broj filijala u eurozoni, primjer Češka, Švedska, da oni u potpunosti budu uključeni u donošenju odluka koje će imati utjecaj na njihove interese. Nadalje mislim da moramo zaštititi proračun Europske unije da ide e, za e, banke u jednoj e, uniji koju velik broj zemalja članica ne namjeravaju ući. To mislim da moraju biti jamstva. Slažem se ipak da je vrlo važno da imamo jasne e, znakove tko će donositi odluke ako neke banke propadnu. I e, neke velike zemlje žele igrati tu važnu ulogu kada dođe do takve situacije. Moramo također paziti da ne budemo stvorili previše krutu strukturu koja neće moći djelovati zato što znamo da banke mogu propasti u bilo kojem času i na bilo kojem mjestu. Prema tome, potrebno je da nađemo pravo rješenje prihvatljivo za zemlje sjevera, kako je za zemlje juga, tako one koje su u eurozoni, tako i one koje nisu. Nažalost, današnja rasprava nije o tome trebamo li krenuti naprijed ili naći rješenje, već o e, e, pravljenju pokazivati tko je e, tu važan i e, kakvi su odnosi među europskim institucijama i tko je jači. E, I prema tome moj klub zastupnika nije za sve stavove parlamenta. Mislimo da moramo poštivati pravila jedinstvenog tržišta i onih državnih potpora, međutim sve to moramo imati širu viziju i premostiti jednu sitničavu e, suprotstavljanje među pojedinim institucijama. Pristupimo svemu ovome ozbiljno. Hvala gospodine Kelner, sada za Ujedinjenu ljevicu, gospođa Cima. Hvala gospodine predsjedniče. mehanizam o kojem sada govorimo za banke je zapravo sastavni dio bankovne unije on je izvorno trebao služiti tome da se ekscesivni rezultati e, i e, utjecaj financijskog tržišta ograniče. A ako gledamo ovu raspravu moramo utvrditi da mi i u odnosu na prijedloge i dosadašnju argumentaciju vijeća, ali i u odnosu na našu raspravu ovdje u parlamentu, u konačnici smo imali velike najave, ali moguće da će na kraju, sada kada bankovna unija i mehanizam sanacije budu potvrđeni, da ćemo morati utvrditi da smo skočili kao lavovi, ali smo na kraju završili kao neki miševi. Dakle, polazimo od toga da ovdje e, vidi se koliko je zastupnika odsupno i sada sa e, prenošenjem e, mandata na grčko predsjedništvo vijeća želim samo reći Naravno da je dobro da je komisija ovdje prisutna, ja mislim da je ovo što ovdje govorimo upućeno i komisiji. Moj klub zastupnika uopće nije tako uvjeren da ovaj pismo i odgovor koje smo dobili od gospodina Baroza na vaše pisanje, vaš dopis, mi ne mislimo da je to dovoljna osnova. Ja bih i od komisije željela da smo dobili jednu jasniju poziciju jer mi ovdje u ovim pregovorima, u ovoj situaciji pregovora moramo i komisiji vrlo jasno reći e, što je naša namjera, a pogotovo njoj to mora biti bitno kao čuvarici ugovora. E, jučer smo imali pregovore u okviru trijaloga, sigurno ćemo čuti i neku ocjenu toga ovdje, no činjenica je da se u vijeću ništa nije pokrenulo niti u odnosu na međuvladin sporazum, niti u odnosu na procese odlučivanja u, e, u slučaju likvidacije banaka. Tako da mi jasno tražimo da se ostane pri članku 114. To je zajednička metoda zajednice. Želimo izbjeći da se parlament e, signalizira na neki način da ćemo možda i po nekim okolnostima pristati i na e, suženi mandat. E, mi u svakom slučaju želimo biti uključeni, moramo biti uključeni kod svih važnih odluka o ovom pitanju. I stoga želim jasno reći da nećemo prihvatiti prihvatiti da onaj zadnji e, donositelj odluka bude vijeće. Jer mi točno znamo kako će onda to funkcionirati. U vijeću će one snažnije države članice se zagovarati sebe i svoje banke i, i zagovarat će svoja pravila i e, svoje zadrške i u svakom slučaju e, Mislim da bi to bila jedna socijalizacija privatnih dugova banaka, a države članice i porezni obveznici će onda biti pozvani to preuzeti i u konačnici naravno ćemo opet imati jednu veću nejednakost između država članica. Znači to će problem još jače poštriti i iz tog razloga želim reći da mi to definitivno ne želimo. Načelno želim reći još sljedeće, e, kad sam govorila o onim lavomskim skokovima, mislila sam upravo na to. Ako uvijek razgovaramo o ovoj raspravi, too big to fail, znači e, da je neko prevelik da bi propao, mi ne možemo to prihvatiti. E, mi razgovaramo o e, vrlo složenim metodama i mehanizmima likvidacije umjesto da e, pođemo od toga da banke koje zapravo su prevelike, koje zapravo ne obavljaju e, svoj osnovnu djelatnost trebaju e, postati mogućnost njihove likvidacije. Evo, to sam još jasno htjela reći, a još jedna napomena danas, a i prije nekoliko dana smo od Saveznog ministarstva financija Njemačke dobili pravno vještačenje gdje je objašnjeno da članak 114 nije dovoljan za fond, da bi nam trebao članak 352 mi smatramo da to apsolutno nije dovoljno, nema nikakvog razloga da mi ovdje odstupimo od članka 114 i duboko se nadamo da će savezna vlada koja se kao velika koalicija sastoji od dva partnera, glavna partnera, da se neće tu probiti taj konzervativni dio, već da se socijaldemokrati ostati pri onom što su zadnjih mjeseci uvijek ponovno izjavljivali a e, da u samoj saveznoj vladi nastupe e, na način da ta konzervativna pozicija ne bude u konačnici i pozicija vijeća. To ne može funkcionirati i to treba spriječiti i ja očekujem da socijaldemokrati tu ispune svoju odgovornost. I zadnja točka, gospođo Cimer, možete završiti. Želim jasno reći da se ne smijemo dati staviti pod vremenski pritisak. Mi nismo uzrokovali taj vremenski pritisak. Mandat nije jasan. Jasno je sada to na vijeću, a ako e, e, ako ne dođe to do kraja, se donese odluka do kraja mandata, neće biti odluke i onda moramo ponovno u pregovore. Riječ sada ima gospodin Tero za e, FD klub zastupnika. Hvala predsjedniče. Prva faza bankovne unije je bila dobra i glasovao sam za, ali u drugoj bojim se da imam neke sumnje. E, ekonomisti su spekulirali puno za, u vezi s tim fondovima, govorili su da to nisu dovoljna sredstva, da će bankovna unija biti neučinkovita. Ja sam jako zabrinut problemom solidarnosti ove organizacije, jer tu sudjeluju i vlade. Jasno je da države članice žele imati više ovlasti u takvoj organizaciji, ukoliko to podrazumijeva solidarnost između banaka ili nekih drugih organizacija, jer posredstvom banaka se to rješava. A ne smijemo ni prodati to, tu ideju našim sugrađanima govoreći da će to e, smanjiti troškove. Koliko želite napraviti jedan fond e, na temelju banaka, onda će banke to e, svoje troškove preusmjeriti na svoje bankovne usluge i naši sugrađani neće izbjeći dodatne troškove. Ne možemo reći ljudima da ćemo se izvući iz krize bez poreznih obveznika. Nas, suprotno, što više, oni već sudjeluju u tome. Prije svega, mene rokovi e, brinu. Čini se da idemo isuviše brzo i ne idemo pravim putem. Ukoliko hoćemo napraviti u bankovnu uniju, ukoliko želimo biti spremni u pravom trenutku, onda ne smijemo e, skraćivati ništa u pregovorima. Da možemo štediti na onom vremenu od deset godina koje je spominjano, ali ne u pregovorima. Nemamo alternative, ovdje ne možemo ne uspjeti. Ovo je projekt od ključne vrijednosti i značaje. Ovo je jako važno za mnoge zemlje. Ja sam, ja dolazim iz Finske. Mi imamo tamo tri velike banke, dvije su e, se implementirale u nordijskim državama, no e, Švedska i Danska žele ostati mimo e, ove bankovne unije. No, to postavlja drugo pitanje. Što će se desiti ukoliko nordijske zemlje zapadnu probleme? Dragi Bože, ja se nadam da do toga neće biti, ali ako dođe do nekog problema, što će se desiti e, u zemljama u kojima e, vlade drugačije pravila? I mi e, opravdano strahujemo od toga da ćemo mi plaćati ceh. I jako sam zabrinut ubrzavanjem stvaranja, ritma stvaranja bankovne unije. Ono što je najvažnije jeste da se moramo pozabaviti problematičnim kreditima i bilancama i time što to ne ulazi sada u ovu novu organizaciju. Ukoliko to ne uspije, to opet može predstavljati samo smrt banaka. Imamo jedan dobar scenarij, ali se ne smijemo žuriti i povećavati političke pritiske, moramo pregovarati u miru. Riječ ima sada gospodin Stojanov. Hvala predsjedniče. Tijekom rada u ovom sazivu parlamenta ja sam uvijek zastupao interese europljana, onih europljana koji nas gledaju sada od ozgo s balkona, s terase, oni svakog dana idu na posao kako bi napredovali u svom životu. I ti ljudi, poput bilo koga drugog, žele da njihovi štedni polozi budu zaštićeni, ne žele dva puta plaćati za greške beskrupuloznih financijskih e, ajkula. Uvijek dođe do određenog trenutka i vjerujem da je taj trenutak došao sada, da se poduzme nešto da se jasno nešto napravi. Dakle, da se treba podsjetiti da je Europska unija suverena unija država, a ne unija 28 autonomnih pokrajina. Ja želim ovdje podržati gospodina Svobodu koji je rekao da ne možemo isključiti određene države na određenim temeljima, jer ako postoje neki regulacijski mehanizmi trebaju, se primjenj, trebaju biti primjenjeni na sve države. No ovdje imamo problem jer jasno je da Europska unija nema nadležnost djelovati po ovom pitanju. I ako jedna od država članica, i to najveća, zemlja u kojoj se nalazi Europska središnja banka, ako ta velika država misli da ima nešto problematično u svemu ovome, onda bismo se svi trebali zapitati je li tu sve u redu. Mimo toga ja podržavam sve govornike, kolege. Dok smo raspravljali o ovim izvješćima, moj rad pokazuje da sam podržao ovo izvješće od samog početka i jasno je, međutim, da ukoliko želimo da ovaj sustav funkcionira za svakog, moramo ići na reformu temeljnih ugovora. ti ugovori moraju biti izmijenjeni i kada sve države članice i njihovo stanovništvo pristanu na te amandmane, onda možemo preći na sljedeću etapu, na neku vrstu federalizacije. Mislim da Europska komisija i Super Mario dragi da su prešli sve moguće granice. Dame i gospodo, ovo nije kompjutorska igrica. Mi ne pokušavamo pojesti čarobne gljivice. To je nešto drugačije. Ovdje se radi o radu stvaranju suverene unije. Dajem sada riječ predsjednici e, odbora za valutu gospođi Bowles. Hvala. Evo, mi smo čuli da je predsjednik e, kluba zastupnika e, nadovezao se na one pozicije iz rasprave ranije ovaj tjedan u trijalozima. Sam ja do sad zapravo tvrdila i to ću i nastaviti tvrditi eh, eh, da su eh, sve pozicije u, okviru ovoga. Znači smatramo da osim pozicije vijeća nema mandata za dalje, odnosno postoje ograničenja koliko dugo možemo objašnjavati stavove jedni drugih drugima. Vrijeme je dosta izgubljeno. Ja sam preuzela inicijativu na sebe i istaknula sam se iznad e, e, onih e, u stavovima parlamenta. Pokušala sam biti poduzetna, komisija je pomogla, ali trebaju dvije strane kako bismo išli dalje. Ja ne mogu voditi, predvoditi kolege na jednom putovanju koje ide u jednom smjeru. Vijeće se mora pokrenuti, mora i samo aktivirati vlastitu maštu, mora biti više europsko i e, budimo jasni, ovi koraci nisu dovoljni. Ja sam čula da neke ministri govore da nema fleksibilnosti, no tako to ne funkcionira. Postoje određene zasluge u aspektima pozicija vijeća i parlamenta i u jednoj i drugoj postoje određene prednosti. Ako postoji, e, ako treba postojati e, zajednički mehanizam sanacije banaka, slažem se da on mora biti najbolji od svega, a ne najbolji samo za jednu stranu. Suodlučivanje znači da moramo iznaći ono što je najbolje od prijedloga obje strane mi sada možemo glasovati oko pozicije jedne strane, možemo se ponovno vratiti i glasovati oko poštenog kompromisa, ali nećemo glasovati oko pozicije vijeća ili neke identične verzije toga. Hvala gospođa Bols. A sada e, u ime gospođe Ferrera e, ima riječ gospodin Sanchez Presedo. Hvala vam predsjedniče. U ime e, izvjestiteljice Eliza Ferreira želim se zahvaliti na sadržaju ove današnje rasprave. Ispričavam se kolega Langen i ja sam čuo, ali da, evo hvala što ste opet E, ukazali na to da njemačka kabina očito danas ima nekih tehničkih problema. Evo, Njemci su uključeni. Gospodine Sančez Presedo, nastavite. Da, evo, nastavit ću. Ispričavamo se i dalje postoji zabuna oko mikrofona. E, evo, što se tiče Ispričavamo se, ali e, kanal je bio isključen, ali evo sad ćemo... Ko je taj koji je njemačkoj kabini uzeo mikrofon? To su bili Englezi, ali ne namjerno. Molim vas eh, da Engleze u kabini da se malo suzdrže kako bi se ovdje čuo njemački jezik. Eh, gospodin Sanchez presedao, ispričavam se na prekidu, izvolite. Da, naravno, evo, mi smo eh, za to <laughs> da funkcionira i njemački prijevod. E, predsjednik, e, predsjednica odbora gospođa Bous je već ukazala na to da trijalozi nisu urodili rezultatima i mi ovdje moramo sada provesti glasovanje u parlamentu kako bi bilo jasno da parlament e, svoju ulogu kao suodlučitelja odlučitelja uzme ozbiljno. Bitno je da to ti zakoni sadrži važne elemente, solidne elemente jer bankovna unija je dio Europske unije i to mora biti predmet zajedničkog e, zakonodavstva, zakonodavstva zajednice E, to treba biti mehanizam koji je financijski osiguran, to je bitno i zato apeliramo na vijeće da nešto poduzme i da grčkom predsjedanju da mandat za pregovaranje jer radi se o tome da u prvom čitanju e, dođemo do nekog kompromisa, ali to mora biti ambiciozan kompromis sa sadržajem. Iz tog razloga e, parlament E, apeliramo svakako na vijeće. Riječ ima za komisiju gospodin Banje. Hvala predsjedniče. Dobar dan želim svima vama, uvaženi zastupnici, i hvala vam predsjedniče što ste me pozvali da se ponovno očitujemo o ovom jako važnom dosjeu bankovne unije i drugom stupu bankovne unije nakon što smo brzo i ozbiljno izgradili onaj prvi stup koji je stup nadzora svih banaka eurozone i onih država koje žele e, dobro vlastnom odlukom e, ući u Europsku uniju prije e, europske zone. Uvijek sam govorio da e, sa financijama kao i e, sa ekologijom prevencija košta manje od rješavanja. Dakle, ovdje nadzor jest prevencija. Kad neka treba popravljati, onda je to se dešava, ali pripremljena, pripremljeni popravak košta uvijek manje nego neorganiziran, improvizirani popravak kad se traži od poreznih obveznika da plate. Mi smo tu i široko sam utorak objašnjavao stav komisije koja se uveliko slaže s tim da je rezolucija na kojoj radimo hitna, kao što je to rekla gospođa Vartman i kol i v, nužna. I komisija želi dobar dogovor, vjerodostojan u svojoj e, gdje će se stvoriti čvrst, učinkovit mehanizam koji će se postarati da ova rezolucija bude dobra i da stečaj, e, nužni stečaj određenih banaka bude e, na organiziran način proveden, a bez toga da se uvijek poseže za poreznim obveznicima. Ovo, ovim odgovaram gospodinu Terovu koji je malo prije porezne obveznike. I e, imajući to na umu, ja sam sudjelovao na jučerašnjem trijalogu i tu sam vidio da je duh konstruktivan. Vaš e, predsjednice Sharon Bowles, koja je jako kompetentno vodila rasprave, ali gospođe Balko, Bular, e, Vicky Ford, gospodina Gigolda, gospodina Sanchez e, Presedo, koji predstavlja to uzred bude rečeno, mimo ovih prostorija možemo se sjetiti Elize Ferrere, E, koja iz zdravstvenih razloga presta raditi na ovima, ali e, prati izbliza e, što, kako napreduju radovi. I isto tako je bilo konstruktivno i vijeće koje juče i kao što je to rekao gospodin Venizelos prije nekoliko dana. Dakle, mogli smo proći kroz sve stručne aspekte, govorimo tu o kompleksnim elementima, tu su brojni veliki ulozi i to time se objašnjavaju e, detaljni e, razgovori, jer mi ovdje govorimo o sanaciji institucija koje financiraju 75% europskih e, tvrtki potrošača i čiji rezultati su imali sistemski utjecaj na E, gospodarstvo za vrijeme krize i eto zbog iz tog razloga e, ponavljam što je rekla gospođa Wortman Kohl e, moramo djelovati bez čekanja i brzo i Gospodin Verhofstadt više nije tu, ali malo prije govorio o porcima krize, ali da mi gospodo, budimo pravedni s radom koji ste vi uložili i koji je vijeće uložilo, koji sam ja uložio sa svim mojim e, ekipama. Mi smo puno radili kako bismo izvukli e, pouke krize. Više od 30 zakona je predloženo i najčešće usvojeno kako bismo izvukli pouke iz krize. I kao što su Amerikanci svoje strane uradili na drugi način, cilj je dakle ti štediše, porezne, e, poštovati porezne obveznike i zaštititi naše sugrađane i potrošače. I nismo završili s tim, ostaje nam taj drugi stup bankovne unije i gospođi Cimer odgovaram, iako me ne sluša, ali vjerojatno će netko to prepričati. Najljepša hvala. Evo, gospođo Cimer, samo vam želim reći, naime, ja sam vas slušao i zamolio bih da budete pažljivi da pogledate ovaj zadnji tekst koji sam predložio o strukturnoj reformi 30 najvećih banaka, to je predloženo prošlog tjedna i mi se želimo baviti tim pitanjem upravo najvećih eh, banaka kako bismo ih potakli da rade, a njihov posao sastoji od toga da eh, daju zajmove tvrtkama, potrošačima, a ne da se bave spekuliranjem no e, imajući to na umu moramo biti iskreni, imamo još puno posla pred sobom, ne dođemo do dogovora, na prvom mjestu se nalazi to jako delikatno pitanje, delikatno za vas, o međudržavnom e, sporazumu na koji, koji su odlučili ministri koje je htjelo vijeće. Utrak sam vam rekao koji je stav komisije po tom pitanju, uvjeri smo E, dame i gospodo zastupnici, da je članak 114. dobar temelj. Gospodine Stojano, mi imamo e, temelj po kojem možemo djelovati i to sam rekao i ponavljam, to je članak 114. Jedina stvar koju mogu e, dodati i potvrditi o tom žladnom ugovoru jeste da posezanje za takvim ugovorom nije samo po sebi suprotno temeljnim ugovorima prema našim stručnjacima, pravnoj službi čim se radi, e, pod uvjetom da se radi o transferu fondova i kao što ste pitali, gospođo Cimer, e, predsjednik Barosova je odgovorio predsjedniku Šulcu ja ostajem na vašem raspolaganju, kao što sam to jučer rekao na trijalogu, kako bih pojasnio svačije stavove, odgovorio na vaša pitanja i e, na pitanja pravnog temelja. Budimo iskreni, ukoliko vaš, ako, ukoliko parlament odluči da se dođe do kompromisa, po ovom delikatnom pitanju, onda je moje mišljenje sljedeće, a to je da će vijeće morati e, to primiti na znanje i vidjeti koje mogu biti konsekvence na sve druge aspekte pregovora i što se toga tiče postoje određeni elementi ovog mehanizma za sanaciju o kojima se treba pregovarati i se to tako o svim onim pitanjima o kojima se raspravlja i što je rekla Sharon Bowles malo prije. Pred vama sam spomenuo nekoliko točaka. Financiranje, upravljanje, odgovornost, demokratsku odgovornost e, e, odbora i o svim tim točkama upravnog odbora, dakle o svim tim točkama sam vam iznio neke prijedloge koje sam e, rekao i na trijalogu i evo kratko ću vam reći temeljne stvari. Prvo, možemo razmišljati o ubrzanju mutualizacije e, nacionalnih e, sektora kako bismo došli do zajedničkog e, fonda. I kao što je to rekla gospođa Votman Kroll, jedan zajednički fond već od prvog dana možemo stvoriti i mislim da bismo tako mogli omogućiti kao što je to evo nadovezujem se na gospodina Verhofštata, e, da e, taj međuvladin sporazum ima ograničeno trajanje, ograničen rok trajanja. Druga stvar, e, moramo razmišljati o backstopovima. Iako oni neće biti odmah zajednički, to se progresivno stavlja u postupak, zajednički postupak. Kao treće, važno je da uzmemo u razmatranje jedan mehanizam koji će omogućiti brzo i učinkovito odlučivanje e, glede svih pravnih pitanja nam je potrebna mogućnost djelovanja i odlučivanja i gospodin Kalanan, malo prije slušao sam vas, e, vi ste u pravu, Naime, taj e, mehanizam mora biti učinkovit kako bismo mogli anticipirati, pripremiti, kao što ste rekli, sljedeću krizu, a ne samo e, raditi na prethodnoj krizi. I mislim konačno da je važno e, osnažiti demokratski legitimitet tog mehanizma koji želimo stvoriti i na, time se možemo nadahnuti onim što je napravljeno e, s mehanizmom za nadzor. I dame i gospodo zastupnici, evo, sve teme su na stolu pred nama, ima prostora za kompromis, moramo dobronamjerno napraviti, nastaviti s radom. Znam da ste vi jako zainteresirani za to i zato jeste organizirano ovaj izvanredno zasjedanje, e, sastanak i treba dakle zaštititi štediše, porezne obveznike i cijelo europsko gospodarstvo. I s tim u vezi također želim audirati u svojstvu povjerenika za unutarnje tržište, e, za mislim, moramo imati na umu cijelo jedinstveno tržište. Ima država koje nisu u eurozoni, stabilnost tržišta je važna i za njih. ja e, bih želio isto tako primjenom e, jednakih prava na sve e, da bude koherentno ovo i da se primjenjuje na svih 28 država članica. Eto, dakle možemo napredovati, zato će nam trebati, kao što je rekao gospodin Svoboda i kao što je rekao gospodin Verhofstadt također, treba će novi mandat za e, vijeće ECOFIN. Ja mogu prenijeti vašu poruku. Komisija je spremna obavljati svoju ulogu i to nam svima, dame i gospodo zastupnici, treba omogućiti da izgradimo jedan mehanizam koji će stvarno biti europski, kao što je to rekao gospodin Konbedit, gospodin predsjednik Svoboda, a ne samo sami zbroj E, nacionalnih interesa. U svakom slučaju komisija je spremna da se radi na izgradnji tog e, stvarnog europskog mehanizma. Najljepša hvala. Hvala e, gospodine povjereniče, dame i gospodo. Zahvaljujem na pojašnjenjima kluba zastupnika, klubova zastupnika polazim od toga da ćemo glasovati da je bankovna unija definitivno jedan od najznačajnijih, ako ne i najznačajnijih političkih projekta u ovom mandatu i zato donošenje ovog zajedničkog sanacijskog mehanizma je isto projekt od središnjeg značenja za gospodarsku stabilnost ne samo eurozone već i cijele Europske unije. Situacija sad kako slijedi E, gospodarski odbor ovog doma je u poziciji u prosincu odlučio da vijeće e, treba e, utvrditi svoju poziciju sljedećeg dana. Znači sada između dva zakonodavca mora biti iznađen dogovor, jedan pametan kompromis koji će na obje strane dobiti većinske glasove. Ja zapravo sada shvaćam to tako da svi insistiraju na tome da se uloga Europskog parlamenta u cijelom postupku je od središnjeg značaja e, i kod vaših izlaganja e, moram ukazati na dvije stvari. S jedne strane da E, je to dio demokratske transparentnosti i legitimnosti ovog doma i s druge strane ovaj dom ne može prihvatiti da kao zakonodavac bude isključen. I stoga je e, zamoljeno da ja pošaljem dopis e, vijeću u kojem ću tražiti posebni sastanak ili sjednicu ECOFINA. Uglavnom su klubovi zastupnika u velikoj većini to zaželi. Ja ću takav dopis uputiti i e, reći da smo spremni sudjelovati u i u e, jednom savjetovanju koje će organizirati komisija. E, u svakom slučaju vijeću koje danas ovdje nije bilo nazočno, ja ću to prenijeti u ovom obliku. Gospodine, gospodine predsjedniče, možda ja mogu nešto ovdje pojasniti ili možda mi neko može pojasniti što znači e, ovaj čuran postupak na ovu temu. Ja nisam to razumio. Odbor je odlučio da se ide u trijalog, a ne da se glasuje u parlamentu. Onda su započeti razgovori. To je bilo odlično. A sada, za vrijeme ove plenarne sjednice, se dva puta u dva dana razgovara o istoj temi, to isto još nisam doživio. Onda će se danas donijeti odluka, onda ćete vi još slati pismo, a paralelno se nastavlja cijeli taj postupak trijaloga. I zašto ovdje niti jedan postupak, nije odabran niti jedan niti drugi postupak, nego nekakav miješani postupak koji ja uopće ne razumijem, koji nikad nismo imali, imali ikakvog razloga da mi odstupamo od uobičajenog postupka. Ja to moram razumjeti, jer inače će se javiti ideja da se to u buduće uvijek tako radi. Ob Sie ein einfaches Gemüt sind, Herr das überlasse E, ja ću vama prepustiti da li ste vi jednostavna duša ili ne, ali ja e, samo želim e, provesti odluke konferencije predsjednika. Konferencija predsjednika je zažela da se prije trijaloga u srijedu E, ovdje provede rasprava. Konferencija predsjednika je osim toga odlučila da nakon trijaloga koji smo imali jučer ujutro se konferencija predsjednika sastane sa pregovaračkim timom, to se i dogodilo i onda nakon toga da e, klubovi zastupnika iznesu pozicije svojih klubova u svjetlu upravo jučerašnjeg trijaloga i to se upravo dogodilo. Osim toga, konferencija predsjednika je odlučila i to još prije 14 dana da će e, zahtjeve za izmjenu e, ekon odbora ovdje dati na glasovanje s preporukom da to ne bude zaključno glasovanje. Ja vjerujem da je motivacija konferencije predsjednika bila signalizirati vijeću i to sa velikom većinom što je zapravo pozicija Ekona i e, da se to podrži u plenumu te da se time pregovarači e, osnaže u svojim pregovaračkim pozicijama u vijeću. Eto, e, to je cijela konferencija predsjednika uz iznimku dva kluba zastupnika većinski odlučila ja, e, naravno, vi možete o tome još razgovarati u okviru e, e, kluba zastupnika Pučke stranke. Već jeste, je tako? Dobro. Ja sam, evo, jednostavno, poštujući svoje dužnosti, proveo odluke konferencije predsjednika. Gospodin Rohr, to nije bilo na moj poticaj, nego na odluku konferencije predsjednika, ali ja sam se s time složio. Ima li danjih javljenja za riječ? Izvolite. Gospodin Šimanski. Dame i gospodo, jučer smo prije završnog glasanja oko izvješća o e, politike klime i energetike do 2030. Predsjedavajući mi je onemogućio izraziti svoje mišljenje, moje mišljenje o konačnom obliku ovog izvješća i to je sigurno imalo utjecaja na samo glasovanje. E, poslije podne sam dobio informacije od, e, iz e, ureda parlamenta da predsjednik nije djelovao e, prema nalogu parlamenta, no ja bih želio dobiti službenu, e, službeni e, očitovanje predsjednika oko ove, ovog postupka. Gospodin Šimanski, vaše javljanje za riječ je opravdano. Vi ste jučer prije glasovanja zamolili za riječ i to pisanim putem večer prije. U svakom slučaju vaše ponašanje bilo apsolutno korektno i to je bila e, greška e, službe e, koja to organizira. Obično se to zapravo zabilježi u dokumentaciji i vi biste trebali dobiti riječ. Ja sam zabilježio tu žalbu i vaš predsjednik kluba zastupnika je to isto napomenuo, razgovarao je o tome sa mnom. E, mi smo to razjasnili. Ja sam rekao da, doduše, doista se nekad događaju ovakve greške. Ispričavamo se za to i molim vas da e, prihvatite to pojašnjenje. To je doista bio propust i trebali ste dobiti riječ. Gospodin Kelly. Hvala predsjedniče. E, ja se javljam u vezi odluke konferencije predsjednika da se danas odgodi rasprava o e, e, razornoj situaciji na zapadnim obala Europske unije, Španjolska, Portuga, Velika Britanija, zbog E, užasnih oluja i e, poplava. Mislim da je trenutak da ukažemo solidarnost sa svim tim građanima. E, zašto jer smo imali i stanku između 10.30 i 11 sati. Dakle, tim prijem je to nerazumljivo. Hoće li se to moći staviti na dnevni red sljedeći puta kada se E, da stanemo na plenarnoj sjednici kako bismo ispravili ovakvu grešku i pokazali solidarnost našim građanima gospodin Kelly, i ovdje se radi o odluci konferencije predsjednika koja je donesena. Klubovi zastupnika nisu željeli da e, ta točka bude danas na dnevnom redu, no naravno ona se može uvijek ponovno uvrstiti na dnevni red. Nadam se e, da se nadležni odbor time bavi i postoji naravno mogućnost da se uvrsti na dnevni red sljedeće plenarne sjednice. Herr Golnisch. Gospodin Golniš. Gospodine predsjedniče. Samo trenutak gospodine Golniši. E, vi ste htjeli reći nešto o ovome što je gospodin Kelly govorio, gospodine Svoboda. Da. Da, ja sam želio gospodinu Kelly reći da već postoji zahtjev da se to sljedeći puta stavi na dnevni red sjednice, eh, plenarne sjednice, jer i u drugim regijama, Austrija, Italija eh, i drugim zemljama postoje poplave, pa je zatraženo da to bude uključeno na eh, dnevni red sljedeće plenarne sjednice. Pretpostavljam da će vaš klub zastupnika na to pristati. Gospodin Govniš. Predsjedniče, bit ću vrlo kratak. Dobro je da ste vi u svojstvu predsjednika priznali propust prema gospodinu Šimanskom. Dopustite mi da e, ono što se očekuje od određenog broja zastupnika ovog parlamenta nisu toliko isprike. Naime, gospodin Šimanski je rekao da je izvjestitelj, preporučuje da se glasi protiv tog teksta, što je zaista rijetko. I da je on e, govorio, onda bi to zaista imalo vrlo važnu reperkusiju na način na koji su zastupnici glasali. Prema tome možemo misliti da su ljudi glasali na drugačiji način i da bi rezultat glasanja bio drugačiji. Iz tog razloga mislim da bi se ponovno trebalo glasati o toj istoj temi u svjetlu ovih novih saznanja. Da, gospodine Govniš, e, logično je da smo se tim pitanjem vrlo intenzivno bavili, ispitali smo ga u odnosu